U redu, dobar dan svima. Počet ćemo sa sastankom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu rumunjskoj ministrici zdravlja koja predstavlja ovo vrlo važno područje našem predsjedništvu. Evo je danas u našem odboru da vam predstavi prioritete Rumunjske za predsjedjevanje, zatim dosije koje treba riješiti i koji su ciljevi do kraja mandata rumunskog predsjedanja. Ovo je tema nama vrlo važna, gospođo ministrice. Puno je dosija koje su nama važni, a tiču se zdravlja i zdravstva. Stoga vaš posjet našem odboru je nešto što očekujemo spregnutoga daha. Sada ste ovdje i dozvolite mi da vas dakle pozovem da izložite prioritet rumskog predsjedanja. Gospođo predsjedateljice, dragi zastupnici u Europskom parlamentu u području zdravstva Rumunjsko predsjedništvo će nastaviti napore da unaprijedi program rada Europske unije u, u, temama koje su važne za europske pacijente. Naš glavni cilj e, u pogledu zdravlja tokom predsjedanja Europskom unijom je jamčiti pristup e, zdravstvenoj njezi svim europskim građanima naš zdravstveni program uključuje određene prioritete, među kojima je antimakrobna rezistencija, cijepljenje, mobilnost pacijenata u Europskoj uniji, kao i e-zdravstvo, sve ovo je vrlo aktuelno i dovešće do bolje kvalitete pružanih usluga i medicinske skrbi za evropske pacijente, a radit će se tu i o poboljšanoj prevenciji. Drage dame i gospodo, dozvolite mi da vam ukratko izložim glavne elemente našeg programa te djelovanja i akcije koje želimo provesti u djelo kako bismo E, ispunili naše ciljeve. Što se tiče procjene medicinske tehnologije, to je jedini zakonodavni dosje koji ima mm, e, u pogledu zdravstva rumunjsko predsjedništvo želi nastaviti pregovore o prijedlogu uredbe koja se tiču procjene medicinskih tehnologija kao prioritet u ovom području. Mi smo uvjereni da pacijenti kao i sustavi za zdravstva mogu samo e, se okoristiti e, boljom suradnjom u Evropskoj uniji kad se govori o procjeni zdravstvenih tehnologija. Iako su mišljenja u vijeću podijeljena, o primjeni i posljedicama ove poboljšane suradnje. Sva izaslanstva su u vrlo sklona suradnje na evropskoj razini i to nije lagana zadaća, ali mi smo odlučni da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo stvari unapredili i u državama članicama i u komisiji. Naš e, pristup je da nastavimo sa pregovorima na tehničkim sastancima i e, vijeća kako bismo napredovali što je više moguće u ovoj raspravi. Rumunjska će vas informirati a EPSCO 14. E, e, lipnja će se održati i toga imamo nekoliko sastanaka radnih skupina farmaceutskih proizvoda i medicinskih, e, medicinske opreme. Prvi sastanak je već održan i kao predsjednik vijeća želim biti e, vrlo e, transparentan predsjednik. U budućnosti ćemo razgovarati o svim ovim temama na bilateralnim sastancima sa e, članicama Europske unije. Još jedan prioritet je antimikrobna rezistencija i infekcije. To je vrlo važna tema za države članice zato što u Europskoj uniji dolazi do povećanja antimikrobne rezistencije zbog neracionalnog korištenja antibiotika. Naše predsjedništvo želi pomoći borbi protiv antimikrobne rezistencije i infekcije i stoga ćemo tokom našeg mandata, a i nadalje podržati sve inicijative u ovome području. 1. ožujka 2019. naše predsjedništvo će organizirati u Bogorištu ministarsku konferenciju pod naslovom Sljedeći koraci u poboljšanju prakse u Europskoj e, e, uniji glede antimikrobne rezistencije pozvat ćemo sve ministre iz svih država članice kao i predstavnike sektora veterinarske e, skrbi i skrbi za okoliš. Ta konferencija i ta rasprava usredotočiti se na identificiranje potrebnog djelovanja kako bi se prevenirale kontrolirane infekcije u Europi i na nacionalnim razinama. Kao rezultat ćemo dobiti neke zaključke e, koje će se ticati borbe protiv e, bolničkih infekcija i antimikrobnih e, rezistencije što se tiče e, rumunjskog predsjedništva, mi želimo se pobrinuti da dođe do koordinacije kako bismo postigli zajedničke stajalište u svezi sa antimikrobnom rezistencijom na međunarodnoj razini. Što se tiče cijepljenja, naše predsjedništvo želi biti posrednikom u razmjeni dobrih praksi kako bi se identificirale strategije i da bi se dalo veće pokriće cijepljenju i da bi se time poboljšalo zdravlje. U Transilvaniji ćemo organizirati radnu skupinu o e, programu cijepljena u Europskoj uniji kako bismo se pobrili da u kontekstu javnog zdravstva i prijetnje javnog zdravstvu imamo što više procijepljene djece. Pozvat pozvaćemo stručnjake e, iz Ministarstva zdravstva Europske unije kao i zemalja koje su dijelom e, jugoistočne mreže zdravstva i također ćemo pozvati predstavnike iz Evropskih Centara za kontrolu e, e, infektivnih bolesti kao i predstavnike Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a. Ove teme su povezane sa zajedničkim pristupom Evropske unije i zemalja kandidata po policiji cijepljenja trebamo identificirati preprake koje svi zajedno imamo kako bismo poboljšali procijepljenost. E, E, trenutno smo suočeni sa neodlučnošću ljudi da se cijepe kao i e, programom e, razmjene informacija o cijepljenju i situaciju sa cijepljenim ljudima kao i korace koje treba poduzeti kako bi se uspostavio registar cijepljenja u EU. Što se tiče E, pristupa lijekovima. Naše predsjedništvo će nastaviti stratešku raspravu u vijeću o e, pristupu pacijenata novim lijekovima, novim terapijama koje su pristupačne kao i održivi pristup lijekovima svim ljudima u Europskoj uniji kao i olakšanje pristupu e, sigurnim e, tretmanima za sve. To će biti dio programa neformalnog sastanka ministara zastva u Bukureštu u e, travnju. Ovaj neslužbeni sastanak će govoriti o mobilnosti pacijenata kao o prioritetu. To će se raspraviti u kontekstu direktive 23.2011 koje se tiču pacijenata i e, prekogranične zdravstvene skrbi. Rumunjska će na stol da e, predložiti načine kako da se identificiraju mogućnosti poboljšanja suradnje među država e, članica, naročito za pacijente sa rijetkim bolestima koji su mlađi od 18 godina, kako bismo bolje implementirati ovu direktivu 24.2011. Mi također želimo dati takvim pacijentima sa rijetkim oboljenjima tretman u drugoj državi članici ukoliko njihova zemlja ne daje pristup e, lijekovima koji im trebaju, oni taj pristup moraju dobiti u drugoj zemlji. Vrlo je teško dati im pristup e, tretmanu, gotovo nemoguće jer govorimo o super lijekovima koji e, se koriste u bolestima koji se javljaju u manje od 1 do 50, e, u 50 tisuća slučajeva i koji se ne distribuiraju u jednakim količinima. I to još i pojačava tu rijetkost takvih oboljenja i e, vrlo tešku e, prirodu politike u državama članicama. Ovo će biti vrlo važna tema u području zdravstva. Imat ćemo ministarski sastanak sa mrežom e, e-zdravstva i digitalnu skupštinu. To je vrlo važan događaj koji se organizira zajedno sa Ministarstvom za komunikacije i glavnom upravom Connect. Također će se e, vrlo e, puno govoriti o oboljelima od raka obzirom na E, povećanje njihovog broja i u Europi i širom svijeta. I u tom smislu u srpnju 2019. ćemo organizirati u Bukureštu sastanak na koji ćemo pozvati stručnjake, zdravstvene stručnjake, stručnjak koji se bave e, rakom. E, govorit ćemo o evropskoj politici za borbu i kontrolu raka, a napredak u kontroli i borbi protiv raka i sudjelovanje Rumunjske u ovome e, ticat će se također nacionalnih programa za sprečavanje raka i njih kontrolu, a sa mogućnošću da stvorimo Europski savez za sprečavanje raka. Željela bih vam sada nabrojiti najvažnije događaje koji su na našem e, dnevnom redu. Prvog e, ožujka u Bugureštu će biti ministarska konferencija pod naslovom Sljedeći koraci za um, pretvaranje Europske unije u regiju dobre prakse u borbi protiv um, um, antimikrobne rezistencije. Na tom sastanku, kao što sam rekla, želimo napraviti nacrt zaključaka vijeća, a 21. i 22. ožujka u Bukureštu će također biti sastanak glavnih e, liječnika, e, medicinskih sestara i zubara, gdje ćemo se razgovarati o sigurnosti pacijenata kroz prizmu e, profesionalaca u zdravstvenoj skrbi. Ovaj neslužbeni sastanak bit će 14. i 15. travnja u Bokoštaru, a na dnevnom redu ćemo imati teme kao što su univerzalni pristup lijekovima, E, liječenje hepatitisa C i mobilnost pacijenata unutar konteksta implementacije ove direktive 24 9. i 10. svibnja u Knjuže Boki ćemo imati e, okrugli stol o programu cijepljenja u Europskoj e, uniji kako bismo osigurali najveću moguću pokrivenost cijepljenjem, a zatim 4. lipnja radna skupina će održati sastanak to će biti sastanak vladinih e, stručnjaka koji će govoriti o razmjeni dobre prakse, o ranom otkrivanju raka i a 11. odnosno 12. i 13. E, lipnja će biti elektronska konferencija u Bukureštu. Dame i gospodo, gospođo predsjedateljice, imamo mandat koji će biti obilježen povijesnim događajima kao što je Brexit i drugim e, važnim događajima kao što su izbori i pregovori o višegodišnjem e, financijskom okviru. Mi smo jako ambiciozni e, i tako sagledavamo svoj mandat. Želimo biti od koristi evropskim građanima. Molimo za vašu podršku. Najljepša hvala. Nadam se da ćete doći i posjetiti Rumunjsku. Hvala gospođo ministrice na ovom e, izlaganju. Sigurna sam da će to dovesti do komentara i pitanja od naših kolega. Dakle, prvi krug pitanja, izvolite. To će biti pitanja koordinatora i zastupnika. Svatko ima dvije minute i nakon toga će ministrica odgovoriti, a zatim ćemo imati i drugi krug pitanja za druge e, članove odbora koji će moći postavljati pitanja u trajanju od jedne minute. Gospodin Belet je prvi, izvolite. Najljepša hvala, gospođo predsjedateljice. Dobrodošli, ministrice i želim vam, želim vam sretnu novu godinu i sve najbolje za rum, u rumunjskom predsjedanju. Rekli ste da ste ambiciozni, rekli ste nam koji su prioriteti rumunjskog predsjedništva. Mislim da se sa svima njima slažemo jer su to prioriteti koje mi dijelimo s vama u parlamentu. Dakako da ćemo vam pružiti podršku E, vi ste govorili da će to biti na korist građana i pacijenata i to je ono što i mi također mislimo. Gospođa Valin je rekla da je to portfolio koji imate koji je vrlo važan na Europskom parlamentu, naročito ovome odboru. Imam dva e, pitanja koja želim postaviti. Prvo je prioriteti, to su vaši prioriteti, i naši prioriteti, a što je sa proračunom, što je s novcem, da kako da u trenutnom višegodišnjem okviru znamo kako je, što je dostupno, ali što je nakon 20, što će biti nakon 2021. godine pregovori neće biti završeni prije ljeta, no vi ste vrlo važan dionik, vrlo važan protagonist i jeste li spremni podržati eh, prioritete parlamenta koji se tiče programa zdravstva, ako i e, možemo li e, računati na vašu podršku ili ćete vi imati e, drugačiji program zdravstva. Dakle, mi računamo na vas. Drugi element, govorili ste o mobilitetu pacijenata kao jednom od prioriteta vašega predsjedanja. Mi to također podržavamo. Ja sam slučajno izvjestitelj o e, izvješća o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i direktivi o toj skrbi. To je usvojeno jutros i velika većina ovoga odbora je to prihvatila. Sljedeći je korak plenarna sjednica, a to vi ste govorili o kroničnim bolestima, rijetkim bolesnima koje traže specijaliziranu zdravstvenu njegu i tretman. Jedan od elemenata koje smo jutros usvojili je jasan zahtjev komisiji i vijeću da E, izražili potrebu za nove specijalizirane centre u cijeloj Europi, ne nove centre, već one koje već postoje, ali koji će dobiti novce da se specijaliziraju za određene tretmane kroničnih, rijetkih bolesti ili određenih vrsta rako, gdje će e, pacijenti moći doći iz cijele Europe. Možete li nas u tome podržati? Želite li nas podržati da ojačamo prekograničnu mobilnost pacijenata u interesu svih e, pacijenata u Europi i puno vam hvala i puno e, sreće u vašem radu. Hvala gospodin Belet. A sada gospodin, e, gospodin Hvala, gospođo predsjedateljice, prije svega. Gospođo ministrice, dobrodošli na naš odbor puno sreće u sljedećih šest mjeseci. Čestitam vam na vašem izlaganju. A sada pitanje, odnosno pitanje e, pretilost. Za vrijeme malteškog predsjedanja to je bio jedan od prioritet borba e, protiv pretilosti u djece. Bilo bi mi jako drago čuti od vas što ćete napraviti s tim u svezi za vrijeme rumunjskog predsjedavanja? I hoćete li sa finskim predsjedništvom e, raditi na oblikovanju tog prioriteta? E, hvala. Sad gospodin Pjeka, izvolite. Najljepša hvala i hvala što ste došli na sastanak našeg odbora. Pozdravljam vas, želim vam dobrodošlicu na naš sastanak na sastanak. Vi ste nam dali pregled, vrlo dobar pregled onoga što će napraviti rumunsko predsjedništvo u sljedećih šest mjeseci. Imam dva pitanja. Jedno se tiče trenutnih događaja, odnosno zakonodavnih e, stvari, ako, što je vrlo teško, onda nešto e, što se tiče budućnosti. U prosincu 2017. možda ćete se prisjetiti da je Europska komisija predstavila prijedlog da se procjene e, zdravstvene tehnologije. Taj prijedlog je imao za cilj poboljšanje suradnje među državama članicama kako bi se izbjeglo dupliciranje istih projekata ili istih područja rada. To je bila svrha. Onda je Europski parlament e, se bavio tim prijedlogom u listopadu 2018. To smo usvojili pred jedva tri mjeseca. Dakle, moramo reći da je ovaj pristup e, po svojoj prirode prilično ambiciozan. Vijeće e, zapravo ovaj prijedlog ne podržava sasvim i zato imam za vas pitanje, gospođo ministrice. Što vi mislite? Kako bi to moglo funkcionirati u sljedećih šest mjeseci? Možemo li se nadati konsenzusu u vijeću koje se tiče ovoga zakonodavnog izvješća kako bi se procijenile zdravstvene tehnologije. A onda moje drugo pitanje koje je zapravo nešto što se tiče budućnosti, ako to tako mogu reći. Upravo e, na našem dnevnom redu je e, umjetna inteligencija u medicini, to je pomalo futuristički e, predmet razmišljanja, ali mi znamo da u različitim e, bolnicama već postoje strojevi mešine koje preuzimaju funkcije e, čovjeka. A kad govorimo o rumunjskoj predsjedanju, hoće li vi o tome razmišljati? Želite li možda stvoriti nekakav e, zakonski okvir o korištenju umjetne inteligencije u medicini. Mislim da je to vrlo važno područje i moramo biti svjesni toga da se stvari odvijaju vrlo brzi, moramo biti oprezni, moramo se baviti pravnim aspektom ove stvari. Hvala, gospođa Ruiz. Hvala lijepa i e, dobar dan e, ministrice, dobar dan e, i dobrodošli. Želim uspješno predsjedanje Rumunjskoj koja po prvi puta predsjedava Europskim vijećem. I sami ste rekli da imate ambiciozan program e, po pitanju zdravstva. E, vratit ću se na jednu od važnih tema o kojoj ste govorili, a to je antimikrobna rezistentnost. Vi ste o tome govorili i u Europi mnogi stručnjaci smatraju da to može biti jedna od najvažnijih opasnosti po zdravlje e, gore nego li e, po pitanju e, raka. Mi smo se bavili tim pitanjima, a Europski centar za borbu i kontrolu bolesti smatra da 4000 evropskih pacijenata 40.000 tisuća ljudi e dobije tu bolest, za 37.000 njih e, umire od e, mrse. I e, zato me zanima što vi namjeravate konkretni raditi. Veliki dio rasprave su rasprave stručnjaka, ali ne bi se li trebali proširiti rasprave i možda odrediti i raspravljati o nekim e, tarivnim politikama. E, još bih se osvrnula i na boreliozu. tisuća evropljana pati od te bolesti. Europski parlament je radio na tim pitanjima. Namjerava li vaše predsjedništvo također staviti na dnevni red tu bolest na temelju preporuka e, vijeća? I E, za kraj, što se tiče rijetkih bolesti, jučer sam zajedno sa stručnjacima i utrazima e, udrugama pogrenula pilotski projekt za 2030. godinu koji smo odlučili prošle godine. Mi smo vam na raspolaganju, stručnjaci su vam na raspolaganju kako bi pomogli 30 milijuna europljana koji pate od rijetkih bolesti. Hvala. Hvala vama na pitanju. A sada gospodin Ek. E, hvala lijepa predsjedateljice. I e, želim također pozdraviti ministricu o, o novom odboru. Ja sam 2014. godine došao u Europski parlament. U to vrijeme je e, povjerenik Johannes E, rumunski predsjednik Johannes i drugi e, rumunski stručnjaci e, su bili ljudi s kojima sam se sretao i uvijek pitao nešto o prometu i pitao sam o situaciji na cestama po pitanju pasa lutalica na cestama. Nažalost, ništa se nije promijenilo u međuvremenu, pa se nadam da ćete konačno vi biti u stanju odgovoriti na moje pitanje. 2014. godine velik broj potpisnika, uključujući i djece iz Rumunjske, su e, e, uputili pismo e, radi o krutnosti nad životinjama i o krutnostima psima lutalicama. I rumunska djeca su pisala i to što je pisalo tamo je bilo e, zaista e, dirljivo i ganutljivo i dosta strašno. Ljudi koji su svjedoci okrutnosti prema psima lutalicama u Rumunjskoj su zaista traumatizirani zbog toga. Nažalost, to i dalje postoji i oni i dalje se moraju s time e, služiti. Drugo pitanje je pitanje bjesnoće. Nema cijepljenja protiv vjesnoće, nema putovnice za pse i to je vrlo ozbiljno pitanje. I još jedno pitanje, kako to da vaša država i dalje provodi ovakvu vrstu reguliranja te situacije? Niti jedna druga europska država tako ne funkcionira ali to je zaista štetno po vašu zemlju. Ima i drugih negativnih aspekata, ali u svakom slučaju ovako što nikako ne prikazuje vašu državu u dobrom svjetlu. Opostite, gospodine Eichhout, vi ste trebali prvi govoriti, čutim sad ću vam dati riječ. Hvala lijepa. E, nije ništa strašno. Hvala vam ministrice što ste izložili prioritete rumunjskog predsjedanja Europskom unijom. Kada govorimo o mobilnosti pacijenata i pitanjima rijetkih bolesti, to su prioriteti koji dijelite s Europskim parlamentom i na, zadovoljni smo što je Rumunjska odlučila se time baviti e, za svojim predsjedanjem. E, kim bih zahvaliti također i gospodinu e, Beletu na njegovim pitanjima o mobilnosti pacijenata. Inače, u proteklih pet godina Europska komisija nije među svojim prioritetima imala zdravlje. Vrlo su sporo reagirali na mnoge teme koje su se odnosile na zdravlje. Dakle, na planu zdravstva ova komisija nije brzo reagirala. Međutim, predsjedništvo e, treba staviti neke stvari na dnevni red. Prvo, antimikrobna e, rezistencija. O tome već govorila kolegica Ris. 2007. godine već je komisija načinila akcijski plan za borbu protiv antimikrobne rezistencije. A također se govorilo o tome kako treba stati praksa. Naime, vrlo često komisija napravi dosta pompozne tekstove, ali na kraju se ništa ne dogodi. E, zanima me na koji način se Rumunjska postići da Europa bude mjesto, kao što stoji u tekstovima, najbolje prakse u borbi protiv antimikrobne rezistentnosti. Postoji još jedna druga tema koju smo mi usvojili u sedmom okvirnom akcijskom planu za okoliš. Dakle, odlučili smo da 2018. drugim riječima prošle godine moramo se boriti protiv endokrinih disruptora. To je dakle nešto što stoji u našim tekstovima, međutim komisija nije ništa napravila u tom smislu. Očekivalo bi se da predsjedništvo, u ovom slučaju rumunjsko predsjedništvo, da nešto napravi kako bi u Europi građani živjeli u okruženju koje nije toksično. Hvala. Dakle, e, kada imate, e, kad ste predsjedavate, E, onda morate biti odgovorni i za ono što komisija nije napravila, ali morate nam dakle sada odgovoriti na ova pitanja. Hvala, da. Reći ćemo sada ipak ono što će po tim pitanjima načiniti Rumunjska. Najprije želim odgovoriti na pitanje gospodina Beleta. Međutim, prije nego što odgovorim na njegovo pitanje, zahvaljujem svima na pitanjima. Drago mi je da su ciljevi e, koje ima rumunsko predsjedništvo, ciljevi koji su od interesa i za vas. Gospodine Belet, započet ću od vašeg drugog pitanja. Kada sam govorila o ciljevima rumunskog predsjedništva. E, mislila sam na e, to da svi europski građani moraju moći imati pristupa zdravstvenim uslugama na isti način. Radeći u Rumunjskoj, Susrela sam se s velikim brojem pacijenata koji boluju od rijetkih bolesti. U Europskoj direktivi kao i u izvješću Europskog parlamenta, izvješću što ga je parlament e, usvojio u rujnu, ono što stoji e, me da mislim da mi moramo nešto napraviti po tom pitanju i ono što ste vi rekli, kao da čujem samu sebe, da govorim dakle, o tome da je važno da se nešto napravi za borbu e, protiv rijetkih bolesti i drago mi je da imamo e, zajedničko viđenje toga kako bismo pomogli pacijentima. Što se pak proračuna tiče, i budućeg višegodišnjeg financijskog okvira da ću potporu komisiji da se izdvoji više sredstava za zdravstvo. Uvjerena sam da ćete i vi tako postupiti jer za zdravstvo treba zaista izdvajati odgovarajuća sredstva kako bi europski građani imali dobre zdravstvene usluge što su ih zaslužili. Gospođa Tatjana Serbu je e, postavila pitanje, a ja najprije želim čestitati gospođi Serbu na e, vašem djelovanju, na tome što ste e, se puno zalagali za djecu, naročito za programe dobre prehrane za djecu. Vi ste na tome radili i kao zastupnica i kao majka. A akcijski plan za borbu protiv pretilosti u djece sada dolazi, e, sada se privodi kraju. Taj plan završit će 2020. E, godine. Mi za sada nemamo cilja e, kao takav na našem dnevnom redu. Međutim, surađivat ćemo s finskim e, predsjedništvom kako bi e, smo e, to pokušali podržati. A sada nešto o dobrim iskustvima iz Rumunjske. Ovdje govorim kao ministrica zdravstva Rumunjske. Jučer je usvojen zakon o obrazovanju. Radi se zapravo o edukaciji, o zdravlju i nutricionizmu. To je nešto što je predviđeno za škole. Mi ćemo u rumunjskim školama promicati zdrav način života. Osvrnut ću se sada na procjenu zdravstvenih tehnologija. U izlaganju sam rekla da rumunjsko predsjedništvo namjerava nastaviti s pregovorima o e, prijedlogu, o nacrtu prijedloga i sigurno ste vidjeli da je to jedno od pet prioriteta našeg predsjedništva. Zdravstveni sustavi moraju e, moći imati koristi od unapređivanja zdravstvenih sustava. Radit ćemo na tim pitanjima na sastancima vijeća i nadamo se da ćemo ostvariti što je veći napredak prilikom rasprava. Na vijeću EPSCO-a u Luksemburgu u lipnju također ćemo se posvetiti tom pitanju. Među ostalim temama važno je govoriti i o vremenu, odnosno rokovima. Komisija e, nam je uputila prijedlog tek 31. prosinca prošle godine. Za rasprave je naravno potrebno određeno vrijeme i moramo napredovati po ovom pitanju. U tom smislu ćemo uspostaviti bilateralne e, sastanke s državama članicama. Među pitanjima koje su im postavljeni bilo je pitanje o umjetnoj inteligenciji. Možda ste uočili da je jedno od prioriteta e, rumunskog predsjedanja i zdravlje. Dakle, digitalno zdravlje. Organizirat ćemo u Bukureštu u lipnju tjedan e-zdravlja. E, učinit ćemo to u suradnji s Ministarstvom telekomunikacija i nadam se da će e, to e, biti i u vašem interesu. I usput vam mogu reći da to što ste vi, gospodine, izložili je nešto što eh, se i meni sviđa. Eh, gospođa Riz govorila je o antimikrobnoj rezistenciji. Vrlo nedavno je Svjetska zdravstvena organizacija objavila eh, popis e, najvećih opasnosti po javno zdravlje. A među tim opasnostima jedno od najozbiljnijih je bila e, antimikrobna rezistencija uz e, cijepljenja i uz gripu. 1. ožujka 2019. godine u e, Rumunjska će organizirati konferenciju o sljedećim koracima za borbu protiv antimikrobne rezistencije. Na temelju e, te konferencije na kojoj ćemo posvati ministre iz država članica dat ćemo zaključke o antimikrobnoj rezistentnosti i e, o e, mrsi. To je važno pitanje. Govorili smo također o zdravlju, o okolišu i o poljoprivredi. E, mi smo radili dakle, na tim pitanjima, usmjerili smo se na to i ministre zdravstva smo pozvali na naše sastanke, stoga što naročito namjeravamo govoriti o infekcijama koje ljudi dobiju u, bolničkom, e, u bolnici. Htjeli bismo provesti akcijski plan kako sve što je rečeno ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru. 2015. godine već je rečeno da su se mrsa dakle proširila ne samo u Rumunjskoj već i u e, cijeloj Europskoj uniji. Dakle, to se jako proširilo. Što se pak tiče borelioze, e, tu e, je komisija ta koja treba djelovati, a nakon toga će vijeće moći raspravljati o zakonodavnom tekstu. Prolazim sada na sljedeća pitanja. Pitanje o psima lutalicama. To je pitanje e, zanimljiva tema, međutim nije na našem dnevnom redu za sada. Znam da neke e, brinu, međutim kako se ne radi o programu, temi koja je na programu rumunjskog predsjedanja, pa ću vam reći nešto osobno. Ja sam e, osoba koja je usvojila e, napuštene životinje, tri mačke i dva psa. Prelazim sada na akcijski plan o antimikrobnoj otpornosti. Imate pravo, 2017. godine usvojen je akcijski plan također na razini država članica. Radilo se o borbi protiv antimikrobne otpornosti. Kada smo mi izložili naše ciljeve, mi kao rumunsko predsjedništvo, pokušali smo naći načina za borbu protiv antimikrobne otpornosti. Evo u Rumunjskoj primjerice u listopadu je vlada usvojila odluku e, kojom se osniva među e, ministarsko tijelo za borbu protiv antimikrobne rezistentnosti. I e, to se o tijelu gdje su zastupljeni ministri sastaje se na e, redovnoj osnovi i daje konkretne prijedloge. Naše iskustvo je e, sljedeće. Najprije smo priznali da problemi postoje te da moramo nešto poduzeti kako bismo se protiv tih problema borili. U tom smislu ostajemo otvoreni za suradnju s vama. E, predstavit ćemo vam rezultate konferencije koju ćemo u ožujku organizirati u Bukureštu i na kojoj vas pozivamo. E, imat ćemo konkretne e, prijedloge za djelovanje i za rokove. Što se tiče vašeg drugog pitanja endokrinih disruptora. Tu čekamo prijedlog Europske komisije, to je sve što vam na tu temu za sada mogu reći. Dobro, možemo preći na drugi krug pitanja ovaj put. Svako na raspolaganju ima po jednu minutu. Zastupnik Buš ovaj prvi ima riječ. Hvala gospođo predsjednice, gospođo ministrice. Drago mi što ste ovdje, dobrodošli. Pridružio bih se kolegi Beletu. S obzirom da se bavim osobno budućnošću zdravlja, smatram da nam je potrebno odobrenje povećanja proračuna i ukoliko bismo uspjeli nešto za zdravstvo u proračunu odvojiti, to bi bilo dobrodošlo. Što se tiče rijetkih bolesti u različitim zemljama, primjerice Rumunjskoj, vidio sam cijeli niz zanimljivih prijedloga, pa me zanima predviđete ali formiranje izdavanje jedne zajedničke komunikacijske strategije o prednostima cijepljenja zajedno s drugim zemljama. Također bih volio da rumunjsko predsjedništvo bude ambicioznije, ne samo što se tiče nekih konkretnih pitanja, već što se tiče općih dogovora. Što se izgradnje triju regionalnih bolnica u Rumunjskoj tiče, nadam se da će to doista postati stvarnim prioritetom vašoj vladi kako bismo mogli profitirati od europskih sredstava, e, kako mi, tako prije svega pacijenti. Zastupnica Ruiz. Hvala. Mm, hvala što ste nam se danas obratili. <clears throat> Prešli bih odmah na temu razvoj zdravstvenih tehnologija. Drago mi da je to jedan od vaših prioriteta. No, lipanje je još daleko i ne mogu reći da očekujem da ćemo u šest mjeseci od predsjedanja uspjeti doći do nekih rezultata. Nadam se da ćete biti što je konstruktivnije mogući tijekom ovog razdoblja. I smatram da prijedlog parlamenta bio prilično dobar, nije bio toliko daleko od prijedloga vijeća i nadamo se da to neće biti blokirano, ne možemo se neprestano žaliti zbog pristupa ljekovima ali <clears throat> vijeće jednostavno ne poduzima nikakve kao ko bi deblokiralo tu situaciju. Dakle, dobro bi bilo imati jedan plan, jer to ipak utječe na cijelu Europsku uniju. Treba nam dakle neki plan, sutra će parlament upravo gledati, glasati o tome, mislim da bi vijeće također trebalo biti otvoreno mogućnosti stavljanja na tržište generičkih lijekova što je prije moguće. Za to upravo služi i ovaj certifikat o kojem govorimo. Nemamo podatke o rijetkim bolestima, no ljudi ne dobivaju odgovarajuće tretmane, dolazi do pogrešnih terapija, moramo se time pozabaviti kao i homeopatijom te revizijom direktive zbog toga što se pozitivni učinci homeopatskog liječenja jednostavno ne dokumentiraju na odgovarajući način. Hvala. Sljedeći je na redu zastupnik Pjeka opet. Zastupnica Šajer Pirik, izvolite. Hvala lijepo. Hvala ministrice što ste danas došli. Svi govorimo o antimikrobnoj rezistenciji, AMR-u. Sjećam se da je na, tijekom nizozemskog predsjedanja to također bilo na dnevnom redu kao jedan od glavnih dosijeja. Jutro smo se bavili ovom temom s vašim kolegama ministrima i čuli smo nešto o konferenciji koja će se održati. Smatram da u Europskom parlamentu postoje ljudi koji bi mogu dati znatan doprinos toj konferenciji. Znam da su ministri iz vlada pozvani, no mislim da neki zastupnici bi mogli također koristan doprinos dati. Dakle, ovdje se radi nečem što je e, međustranačko pitanje. Što se ljekova i male djece tiče, to je još jedna važna tema, <clears throat> pa me zanima što ćete učiniti konkretno vezano uz stvari poput ospica, jer ljudi se kad kada smatraju informiranima o tome što je važna stvar. Hvala zastupnik Prnja, sljedeći ima riječ. Ministrice, e, kao što ste rekli u vašem izlaganju, vaše predsjedništvo ima kao prioritet e, pristup djece koje su oboljeli od rijetkih bolesti e, lijekovima. Farmaceutska industrija određuje e, pristup tim inovativnim lijekovima prema situaciji na tržištu. Tako u veliko, e, u SAD-u 59 tisuća e, dolara košta 40 tisuća eura, u Francuskoj 7 tisuća, e, u Egiptu koštaju dakle takvo inovativni lijekovi za borbu protiv hepatitisa C. Mi moramo u Europskoj uniji učiniti nešto kako bi e, se ustanovilo da ti lijekovi nisu rezultat izbora ljudi, već se radi o potrebi. E, što ćete vi napraviti po pitanju tih lijekova? Kao što znate, Europska komisija je 2014. u e, povukla se Europskog vijeća prijedlog E, u tom smislu jer e, su mislili da neće doći do e, dogovora oko toga. Dakle, tako što je zaista nužno. Hvala, gospodin Zanji. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Ja bih Ja bih se složio s onima koji su govorili o ranjivim skupinama stanovništva, osobito djeci. Tu ne mislim samo na cijepljenje zarazne bolesti, što je svakako važno i zanima me vaš odgovor na to pitanje, već općenito o pristupu lijekovima. Primjerice za one koji pata diabetisa, došlo do eksponencijalnog rasta je broj djece kojima je dijabetes, što otežava stvari obiteljima. Lijekovi su razmjerno skupi. Kada govorimo o dječjem dijabetesu, tu imamo i pretilost, još jedan problem, naravno tu se treba informirati stanovništvo, no to je tek jedna perspektiva toga. Također bih pitao da li rumunjsko predsjedništvo planira nešto učiniti za starije. Dakle, temeljni osnovni lijekovi za starije, primjerice za sniženje krvnog tlaka. Mnogi ljudi svake godine umiru samo zbog toga što ne mogu dobiti te osnovne lijekove kojima bi se to moglo liječiti. Hvala, zastupnica Goodland. Hvala, hvala lijepo. Zahvaljujem ministrici što je došla danas na ovaj vrlo važan dijalog. Primila sam na znanje činjenicu da ste velike posvećeni pitanju djece, poprijednuti se tome da djeca imaju pristup kvalitetnom zdravstvu i da tu postoji jednakost. I željela sam iste perspektive dva pitanja postaviti. Prvo se tiče disruptora hormonalnih. Rekli ste da očekujete da komisija ponudi svoj akcijski plan. No, zanije me hoćete li dugo čekati imajući na umu da je komisija vrlo spora u napretku na tu temu. Kako ćemo stvoriti društvo koje ne postoje opasne razine hormona koji mijenjaju ljudsko Dakle, studije pokazuju da postoji e, veza između hormona, osobito tijekom rasta i razvoja, i s druge strane bolesti. Dakle, jasna je ta korelacija. Voljela bih da rumunsko predsjedništvo tu počne predvoditi, da pokaže odličnost i da se ponudi jedna bolja inicijativa na tu temu. Zapravo je potrebno zakonodavstvo koje će biti horizontalno i koje će moći zaštititi ljude i da se to dakle, pitanje može riješiti. Dakle, još jednom predviđali predsjedništvo malo pogurnuti komisiju kako bi se pokrenule stvari. Drugo, djecu ste već spomenuli, vašu posvećenost radu na tome. Postoje određena područja gdje djeca nemaju jednak pristup određenim istim oblicima medicinskog liječenja, primjerice u slučaju raka. Što planirate kao predsjedništvo tu učiniti? sljedeći govornik. Hvala. Prije svega dopustite mi da vam izrazim dobrodošlicu u Europski parlament. Da vam izrazim dobrodošlicu na odbor Envy Tema cijepljenja Tema je koja me proteklih godina znatno brine, osobito s obzirom na to da je u Rumunjskoj u posljednje vrijeme došlo do sve većeg broja bolesti koje smo smatrali da su iskorijenjene. Ili da su barem pod kontrolom. Sa svega nekoliko preostalih slučajeva. No to se događa diljem Europe, Kolege to također brine. Pa bih vas pitao jedno vrlo konkretno pitanje, praktično pitanje. Jedan od vaših prioriteta je cijepljenje. S obzirom na preporuku Vijeća o načinu za poboljšanje pokrivenosti cijepivima, kako predsjedništvo planira <clears throat> identificirati načine za provedbu tih predloženih mjera u Europskoj uniji. Hvala. Ovime završavamo drugi krug govornika. Gospođo ministrice, izvolite. Aș începe cu răspunsul pentru domnul uh, Cristian Bușoi. Počet ću odgovorom na pitanje zastupnika Bušoja, odnosno na njegovo posljednje pitanje konkretno. Uvjeravam vas da Rumunjska želi spomenute tri regionalne bolnice i uvjeravam vas da će one biti izgrađene europskim novcem dajemo sve od sebe da to ostvarimo, to želimo i nećemo propustiti priliku koju nam Europska unija nudi. Dakle, budite uvjereni da ćemo ovdje odraditi svoj dio posla. Prvo pitanje ticalo se cijepiva. Cijepljenje je, dakle, jedan od naših prioriteta. I tom smjeru u svibnju ćemo organizirati radionicu o programima cijepljenja u Europskoj uniji i načinima poboljšanja pokrivenosti cijepivima u kontekstu sve snažnih prijetnji javnom zdravstvu. Podsjetili bih vas da glavnih deset zdravstvenih opasnosti prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji uključuje upravo protivnike cijepljivu. voljeli bismo zajedno s našim stručnjacima, stručnjacima koje ćemo na, pozvati na konferenciju, pokušati pronaći najbolje načine da doista počnemo promicati cijepljenje i olakšat ćemo razmjenu najboljih praksi između stručnjaka. Svi će moći doprinijeti toj konferenciji. Također želim identificirati konkretne strategije i aktivnosti za poboljšanje pokrivenosti cijepivima. U kontekstu migracije vrlo je važno imati jedan arhiv, registar cijepljenja i međusobnu povezanost informacija između pojedinih država članica uvezano za pokrivenost cijepivima. Odgovorila bih gospodinu Tanašesku ovdje jer on je otvorio, također spomenuo ovu temu moramo vidjeti koje su nam tu prepreke. Koji su neki običajeni nedostaci u smjeru bolje pokrivenosti cijepiviva i dobre prakse moramo primijeniti one koje su dale ploda. Spomenut ću jednu rumunjsku inicijativu u svibnju prošle godine zajedno sa stručnjacima VHO-a i osobljem UNICEF-a. Započeli smo kampanju za cijepljenja od vrata do vrata u siromašnim područjima, područjima gdje ljudi nisu imali lak pristup obiteljskim liječnicima, niti informacijama o cijepljenju. Prošle godine slučajeva ospica u Rumunjskoj je znatno porasao i pokušali smo pronaći rješenje. Na raspolaganje smo stavili potreba cijepiva, no ništa se nije događalo. <clears throat> to je bilo iskustvo koje nam je doista otvorilo oči stavljeno na dnevni red UNICEF-a i WHO-a kao najbolje prakse. U jednoj zajednici smo skočili sa 3,9 na preko 90% pokrivenosti cijepivima e, zajedno sa od vrata do vrata smo dakle išli sa stručnjacima, lječnicima. Na ovoj radionici dakle mi smo voljeli e, pokazati te primjere, spomenuti ta iskustva. Nadamo se da ljudi koji će biti prisutni će također moći dati primjere najboljih praksi kako bi se nešto moglo učiniti tu temu nešto konkretno kako bismo se mogli boriti protiv tog trenda protivnika cijepljenja. Stručnjaci who rekli su da podižući pokrivenost cijepljivima 10% spasili bismo milijun i pol ljudi i to je velik broj i vjerujem da svi to În ceea ce privește uh, Health Technology Assessment, uh, domnule Bușoi... Što se tiče procjene zdravstvenih tehnologija, gospodin Bušoj, kao što sam rekla, Rumunjska želi pobrinuti se da se ostvari napredak na ovu temu. Imamo tu ambiciozan cilj, govorimo o prijedlogu koji je na vijeće upućen u siječnju 2018. i treba nam više vremena kako bismo skladili zakonodavstvo vezano zdravstvo, mnogo dajemo sve od sebe, kao što sam rekla, bilateralno ću se pozabaviti ovom temom sa svojim pandanima. također jednu temu vezano s cijepljenje i komunikacijsku strategiju. Ako kupimo stručnjake, uvjerena sam da ćemo moći pronaći rješenja da se uhvatimo u s tim pitanjem. Prešla bih sada na činjenicu da je ministar Daja da je također spomenuo tu konferenciju 1. ožujka vezano uz AMR. Pozvali smo naravno ministre zdravstva. Rekla sam vam zbog čega, zbog toga što smo sredotočeni na bolničke zaraze, što ne znači da naši gosti iz zagrija i drugih polja ne igraju važnu ulogu tu. Zbog toga bih vas osobno pozvala da dođete u Bukurešt, ne samo vi, već i vaši kolege. sigurno sam da ćemo moći razgovarati mnogo toga. Zaključci na kraju konferencije biti će od velikog značaja. Zbog toga bih vas rado pozvala do sada službeno da dođete u Rumunjsku, nas siguran, sam da vas je ministar da ja već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 Ovo pitanje nije u predmet interesa vijeća, to je transfer cijena lijekova, ali to je zakonodavno pitanje, ali recimo dakle nešto o hepatitisu, jer ste spomenuli hepatitis. U Rumunjskoj poduzeli smo značajne korake za liječenje e, hepatitisa C. Kao ministrica zdravstva moram reći da Rumunjska ima tretman reform 3 e, e, za pacijente u fazi 1 fibroze, a to pokriva zdravstveno osiguranje. Dakle, pacijentima se nadoknađuju troškovi. Gospodin Šoni. Govorimo o pristupu pacijenata lijekovima. O tome će se razgovarati na neslužbenom sastanku ministara zdravstva 14. i 15. travnja u Bukureštu. Uvjerena sam da Dakle, ta tema je na dnevnom redu, a to je univerzalni pristup lijekovima i liječenju. E, dozvolite vam e, kažem da govorimo o istoj stvari kada govorimo o maloljetnim pacijentima, ne samo onim koji su oboljeli od dijabetesa. E, dijelim vašu zabrinutost i mogu vam reći nešto o našem nacionalnom programu. Mi imamo nacionalni program za dijabetes koji je prošle godine proširen. jer smo dobili e, veće fondove kako bismo dobili e, naprave za praćenje e, bolesti u djece. Dakle, o tome ćemo razgovarati jer je to vrlo važno. Puno hvala što ste spomenuli ovo pitanje. Gospođa Guteland je postavila pitanje na koji mi isti odgovor kao i vašem kolegu koji je govorio o endokrinim e, disruptorima. To je vrlo važno i značajno pitanje. Znamo kakvi su učinci, znamo što se događa, ali to nije, na, nije nama da u ovom trenutku o ovome razgovaramo, ali u svakom slučaju puno vam hvala za pitanje jer mi je to dalo e, zamisliti. A što se tiče zakonskog pristupa e, lijekovima, oprostite, ne zakonskog, već ravnopravnog Govorimo o djeci koja obolijevaju od raka. To je jedan od naših ciljeva i to smo rekli kad smo govorili o prioritetima, a to je ravnopravni pristup svih europskih građana lijekovima. To je jedna tema koju ćemo razgovarati na neformalnom sastanku 14. i 15. travnja sve što je dijelom našeg prioriteta zapravo se tiče jednakopravnog, ravnopravnog pristupa svih europskih građana lijekovima i liječenju. Znači ravnopravnost za sve. Gospodin Tanasesko, ja mislim da sam odgovorila na prvi dio vašeg pitanja koje se ticalo radionice o cijepljenju tamo zajedno sa stručnjacima pokušat ćemo naći način kako provesti u dijelo u Europskoj uniji ove e, teme o kojima ćemo razgovarati tokom tog događaja. I puno hvala na vašim pitanja i dozvolite da vas pokušam uvjeriti da smo mi otvoreni i nastojat ćemo e, riješiti probleme ove kao i one koji će se pojaviti za vrijeme našeg predsjedanja. Tako da nakon ovih šest mjeseci ćete biti ponosni na ono što je Rumunjska napravila. Još jednom vam puno hvala. Molim vas za vašu podršku i još jednom pozivam vas da posjetite Rumunjsku. Hvala gospođo ministrice. Puno sreće u svim ovim raspravama koje ćete organizirati. Nadam se da će dovesti do konkretnih rezultata o kojima ćemo moći razgovarati i pretvoriti ih u praktične mjere u sklopu naših europskih aktivnosti koje se bave ovim temama. Hvala vam na sudjelovanju i još jednom puno sreće tokom vašega predsjedanja. Uh, Dobro, kolege, sljedeće je razmjena mišljenja sa komisijom o endokrinim disruptorima. Pozvali smo gospođu Jurlike iz glavne uprave Sante. Ona će govoriti o endokrinim disruptorima i kozmetici. Imamo također gospodina Kunta iz glavne uprave Growth. On je šef odjela o... i stoga bih bez odlaganja željela predati riječ gospođi Urlike koja će započeti sa razmjenom mišljenja. Izvolite gospođo Urlike, imate riječ. Najljepša hvala, gospođa predsjedateljice. Dobar dan svima. Napravila sam jednu malu PowerPoint prezentaciju i govorit ću o onome što komisija žele reći o europskom e, okviru e, za endokrine disruptore, a to je poznato kao strategija za endokrine disruptore. Neću podrobnije govoriti o znanstvenim definicijama endokrinih disruptora, ali ono što je vrlo važno je to da razumijemo da postoji prihvaćena definicija svjetske zdravstvene organizacije, internacionalnog problema o kemijskoj sigurnosti o endokrinim disruptorima ja mislim da ono što je vrlo važno i treba prepoznati da imaju tri kumulativne osobine, hormonalnu funkciju, funkciju mm, loše efekte i kauzalnost između toga dvoga. Znači, hormonalna funkcija je zapravo odgovorna za e, pogubne učinke. To su subs supstance ili spojevi koje želimo proučiti, prepoznati i ako je potrebno regulirati ih. Kontekst i pozadina endokrinih disruptora eh, vraća nas na početak 90. godina kada je porasla zabrinutost zbog ovih substanci. Ona se dakle tu pojavila 1999. godine zajednica je razvila strategiju za endokrine disruptore koju smo implementirali i koje već provodimo u djelo 20 godina. Naročito je od 2013. godine i 2016. godine tema se pojavila ovdje u parlamentu i urodila je dvama rezolucijama o endokrinim disruptorima, ali također se to pojavilo u vijeću u obliku zaključaka vijeća o zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša, o dobrim upravljanjem e, e, kemijskim spojevima i od tada ta se tema uvijek pojavljivala vrlo visoko na programu svih institucija i kao što znate 2017. godine komisija je uspostavila kriterije za identificiranje endokrinih disruptora i u zakonodavstvo o pesticidima i biocidima. Tu smo dobili jasan e, pravni mandat, a istovremeno je komisija preuzela obvezu da usvoji novu strategiju <clears throat> komunikacija koja je e, iz toga proizašla u studenu 2018. godine e, bavi se sa tri glavna područja. prvo znanost o endokrinim disruptorima, naročito gdje smo u smislu testiranja naše sposobnosti da testiramo takve substance i do koje mjere je e, za e, znanost obvezna informirati regulatora. Drugi dio te komunikacije bavi se E, politikom Europske unije i e, uredbom o endokrinim disruptorima sa poglavljima o istraživanju, e, razvoju smjernica i kako zakonodavstvo Europske unije bavi se endokrinim disruptorima i što se tiče, što se događa u međunarodnoj suradnji. I treća stvar, vjerojatno ono što je najzanimljivija i bavi se budućnost, a to je kako komisija e, želi nastaviti politiku Europske unije o endokrinim e, disruptorima. Tražimo pristup koji će biti koherentan e, e, u reguliranju dokrinih disruptora, a to je e, pristup koji će se temeljiti na najnovim znanstvenim dostignućima i bit će inkluzivan u smislu naših komunikacija i uključenosti dionika. Ja bih e, sada kratko prošla kroz nekoliko stvari u ovoj komunikaciji e, e, koje se tiču znanosti i koje su važne. Kao što sam rekla, u cijeloj, cijela ta rasprava je započela početkom 90. godina i do kraja tog desetljeća, odnosno E, e, e, informacije koje su povezali endokrine disruptore i boj oboljena u ljudi postali su sve jači i značajniji. Ono što mogu reći da je prednost toga da sada u znanstvenom smislu postoji sporazum o mnogim problemima i pitanjima, a o nekima smo razgovarali 2016. i 2017. već nekoliko puta u parlamentu. <clears throat> na primjer definicija endokrinih disruptora, kao što sam rekla, je vrlo dobro poznata i e, dogovorena osjetljivost tokom razvoja djeteta i poborteta sada je nešto što se razumije i prepoznaje. Znamo da postoje različiti putevi kojima endokrini disruptori mogu e, ući u endokrini sustav djeteta i također mi imamo problem e, izloženosti različitim e, endokrinim disruptorima koji mogu dovesti do takozvanog koktel efekta. Također moramo priznate da postoje neke nedostaci u znanju, a to je kakav je doprinos e, izloženosti endokrinim destruktorima u razvoju bolesti. Znači, možemo li uspostaviti neki sigurni prag e, do kojeg ne dolazi do nepovoljnih e, učinaka? I konačno, također znate da pod nadzorom međunarodnih tijela kao što je OECD. Mnogi testovi su razvijeni kako bi se testiralo prisustvo endokrinih disruptora i njihovih učinaka. Također moramo i tu priznati da tu postoje nedostaci u metodama testiranja i to do današnjeg dana nije riješeno. Što se tiče politike Europske unije i e, uredbi, naročito pitanja e, što se tiče pitanja istraživanja, opet se moramo vratiti u 1999. godinu kada je postojalo 50 projekata koji su financirani ili su financirani, a ticali su se endokrinih disruptora Otprilike 150 milijuna eura je bilo to ukupno e, financiranje za te projekte i pod e, obzirom 2020 e, uloženo je daljnjih 52 milijuna eura. Imamo također imamo dodatno financiranje iz različitih drugih programa kako bi se došlo do metoda testiranja neki od tih projekata pod eh, obzirom 2020 su nedavno definirani i sa njima krećemo naprijed. Dakle, istraživanje je eh, imalo značajno financiranje u posljednjih nekoliko godina. Što se tiče um, zakonodavstva i regulatorne strane, Eh, eh, Aki o kemijskim spojevima Evropske unije je napredovao u posljednjih nekoliko godina i sveukupni regulatorni okvir za sve kemijske substance u Europskoj uniji je najbolji u cijelom svijetu i najviše pruža zaštite. To smo puno puta rekli, vidjeli u mnogim e, e, područjima u uredbi o kemijskim substancima gdje je Europska unija predvodnik u svijetu. Naš pristup se e, temelji na znanosti, upravljanju rizikom od strane komisije i, Evropske, i država članica i također e, uzimaju se obzir i principi opreza i zadnje ali ne manje važno su odluke država članica. U nekoliko zadnjih godina e, Evropska unija je djelovala u području zabrane endokrinih disruptora u različitim zakonodavnim okvirima i postoje specifične odredbe o endokrinim disruptorima u prethodnoj e, zakonodavstvu o pesticidima, također o e, zakonodavnom okviru o vodama, zatim medicinskim e, uređajima i općeniti zahtjevi koji nam omogućavaju da djeluju i to smo i napravili u zakonodavstvu o kozmetici i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. E, to se radi od slučaja do slučaja, e, regulatorno, ali to ipak postoji što se tiče regulatornog okvira i onoga što je trenutno u toku. Evropska unija radi na nekoliko e, različitih strana i akcija kako bi se razvio horizontalni pristup identifikacije endokrinih destruktora jer je to je prvi izazov a cilj je sveukupno da se dobije horizontalni pristup i tu se stvaraju kriteriji koji će se usvojiti za e, pesticide, biocide e, e, to je zapravo napravljeno 2017. godine, a sada ažuriramo eh, eh, zahtjeve o informacijama i zakonodavstvu kako bismo popravili identifikaciju eh, endokrinih disruptora također pokušavamo poboljšavati komunikaciju putem lanca opskrbe E, dakle, to bi e, bile informacije koje govore o osobinama substance, a koje se utrostručuju putem lanca opskrbe. Time se bavimo. Također e, pružamo i dodatna oruđa i alate, neke neki su općenite horizontalne prirode, kao što je trenutni prijedlog o zakonu e, o e, hrani Evropske unije koji doprinosi našem djelovanju e, u smislu endokrinih disruptora. Još jedan primjer je Europska strategija za plastiku i pakiranje i ažuriranje zakonodavnog okvira o zaštiti zdravlja na radu. Što se tiče međunarodne suradnje u ovom trenutku koja se odvija multilateralno, ja sam već spomenula OECD koji je vrlo važan forum za razvoj međunarodnih testova, tako, a, također imamo i druge multilateralne formule kao Svjetska zdravstvena organizacija i e, program e, Svjetske trgovinske organizacije Ujedinjenih naroda za zdravlje. Bilateralna suradnja je također vrlo razvijena, naročito sa trećim zemljama koje se na sličan način bave e, reguliranjem određenih e, e, skupina kemijskih proizvoda, to su Kanada, Sjedinje države, Kina i Japan. To je samo nekoliko primjera. A sada što se tiče evropske politike o endokrinim e, e, disruptorima, to je dio komunikacije koji gleda unaprijed, koji gleda u budućnost. Vrlo je važno naglasiti da ova komunikacija i obećanja koja su ovdje preuzeta su još jedno e, dokaz da je da komisija želi zaštititi i građane i okoliš a da pritom želi zaštititi i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Mi smo postigli napredak, značajan napredak u posljednjih 20 godina, ali da je i dalje puno toga potrebno u ovom eh, području. Kad govorimo o razvijenju strateškog pristupa, mi se obvezujemo da e, usvojimo pristup opreza koji je u podlozi svih naših odluka. Mi, nama je za cilj e, smanjenje sveukupne izloženosti jednokrinim disruptorima, razvoj i ubrzanje razvoja e, istraživanja. Kao što sam već rekla, postoje tu neki nedostaci u znanju, te e, promicanje aktivnog e, dijaloga sa svim dionicima. Što se tiče a budućeg djelovanja komisija želi napraviti fitness check svih endokrinih disruptora i pritom priznaje da su nam trenutno pristupi u različitim regulatornim okvirima i područjima politike različiti. Želimo postaviti e, pitanja koje se tiču nedostatka, trenutnog nedostatka horizontalnih kriterija, a najvažniji primjer i za to je da postoje različite regulatorne posljedice za e, endokrine e, disruptore prvi puta se komisija pravi horizontalnim pristupom endokrinim destruktorima i zakonodavstvom u tom području e, koristit ćemo informacije iz novih studija i sve podatke koji proizlaze iz gotovih evaluacija. Na primjer, upravo smo počeli evaluaciju o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom i ta, te će informacije ući u sustav. Također ćemo pokrenuti rad fitness čeka ove godine. Imat ćemo plan rada koji ćemo uputiti e, na tromjesečnu javnu e, raspravu koja će Mm, biti poduprijeta ciljenim e, konzultacijama dionika. Pokretanje tog projekta će biti za nekoliko tjedana ili za nekoliko mjeseci najkasnije. A drugo, ono što sam rekla, bavit ćemo se konsolidiranom i pristupom najnovijim znanstvenim e, postignućima E, također smo preuzeli obvezu da se bavimo istraživanjem onoga gdje postoje preznine u znanju o endokrinim disruptorima i nekoliko e, takvih istraživanja već se odvije u okviru e, obzora Europa. Treći cilj je da imamo inkluzivni pristup e, da uđemo u raspravu sa znanstvenicima, dionicima i zainteresiranom javnošću. Oruđe će biti godišnji forum, jedno od oruđa je godišnji forum o endokrinim disruptorima. Prvi takav e, sastanak planiramo za 2019. godinu. Mi ćemo unaprijediti e, podršku OECD-u i radu međunarodnih organizacija u tom području. Također, zanimljivo je spomenuti da ćemo nastaviti istraživati mogućnost za uključivanje endokrinih i u po postojeće međunarodne sustave za klasifikaciju kemijskih substanci, za koje ko koristimo za ostale opasne e, skupine materijala. Dakle, to će biti vrlo zanimljiv globalni pristup. Također planiramo e, pokrenuti takozvan one stop e, web portal za endokrine disruptore kako bi to bilo što dostupnije vanjskom svijetu i građanima i zainteresiranim dionicima i također će ćemo e, surađivati sa državama članicama kako bismo razvili specifične informacije i e, obrazovne kampanje. Kao što sam rekla, strategija je usvojena u studenom 2018. godine i mi sada upravo pokrećemo detaljni, podrobni e, rad na tome u, u ovih sljedećih nekoliko dana i tjedana. Dakle, sa ovime je moje izlaganje završeno. Moj kolega je spreman da vam kaže nešto o kozmetičkim proizvodima, ako tako želite, ako tako želite, gospođo predsjedateljice. Hvala. Da, gospodin Dekun će govoriti o kozmetičkim proizvodima. Hvala. Ja ću jednostavno ukratko nadopuniti prethodno izlaganje sa stajališta kozmetike i e, e, propisa komisije o e, kozmetičkim proizvodima i reviziji koja se na njih odnosi sa stajališta endokrinih distruktora istog e, dana je usvojena kao i strategija koja je upravo izložena. Specifično izvješće o kozmetičkim proizvodima e, pokazuje kakvo je stanje stvari sa svim provedbenim e, mjerama koje su načinjene po pitanju kozmetičkih proizvoda i uredbe o endokrinim disruptorima. Postoji, iako nema specifičnih E, mm, propisa za kozmetičke proizvode ima e, dovoljno propisa kojim se bilo brane, bilo ograničava uporaba endokrinih disruptora u kozmetici kako bi se omogućio visok stupanj zaštite ljudskog zdravlja. E, te tvari su zabranjene ili ograničene bilo zato što su E, to su takozvane e, karcinogeni, e, mutageni ili toksični reproduktivne tvari. Ali kada nisu karcinogene, situacije također. U svakom slučaju, u svim tim slučajevima rezultat je isti, a Europski znanstveni odbor o sigurnosti potrošača je načinio procjene ovih e, e, tvari. To je dakle neovisno tijelo, a 2014. godine usvojeni memorandum o endokrenim disruptorima i e, to prema definiciji endokrenih disruptora što je načinila Svjetska zdravstvena organizacija. Sustavno procjene čini dakle znanstveno tijelo, a endokreni disruptori su oni koji su loši po ljudsko zdravlje. Znanstveno tijelo, znanstveni odrob je razmatrao u tome kako oni mogu utjecati izlaganje njima na posebno ranjive skupine, primjerice trudnice ili djecu. Rezultati toga su da je uredba o kozmetičkim proizvodima do sada bila zadovoljavajući propis za e, reguliranje onih tvari koje mogu negativno djelovati na ljudsko zdravlje, kao što su endokrini restruktori, disruptori i da dakle e, je dovoljno to što postoji e, jer se na temelju toga može ograničiti ili zabraniti neke tvari u kozmetici, a također da će s tim moći nastaviti i u budućnosti. Posljednično četiri e, su koraka poduzeta u kozmetici. Prvo, da je komisija načinila popis potencijalnih endokrinih distruktora koji za sada nisu pokriveni urodbom o kozmetičkim proizvodima, e, bilo tako da se ograničavaju ili brane. Načinjena je prvo preliminarna lista u E, takvih tvari u okviru radne skupine za kozmetičke proizvode u prosincu prošle godine. Razgovaralo se o tome svim državama članicama i sa svim dionicima i znanstveni odbor će sudjelovati u izradu e, tog e, popisa tvari. Drugi je pak korak da kada se krajem prvog tromjeseća ove godine završi popis, dakle krajem ožujka, onda će komisija Znači, dati poziv za prikupljanje znanstvenih podataka. Sljedeći korak nakon toga bit će da se na temelju prikupljenih podataka e, pripremi mandat e, za znanstveni odbor za procjenu e, sigurnosti tih proizvoda. Mandat će načiniti komisija. Nema dakle dugih rokova i zato će posljednji korak kao rezultat procjene e, ispravnosti tih e, tvari znanstveni će odbor usvojiti sve potrebne mjere, dakle provedbene akte kojim će se regulirati e, zabrano odnosno ograničenje endokrinih distruptora, odnosno određenih tvari koji ih sadrže u kozmetici. Hvala lijepa. Sada e, dajem riječ zastupnicama. Najprije gospodin Poc. Hvala lijepa. Ja, govorimo o endokrinim disruptorima. E, moramo reći da se trebaju poboljšati sadašnje metode i naš pristup, e, dakle horizontalnom pristup u našem zakonodavstvu. Na taj način e, moći će se ili zabraniti ili ograničiti korištenje određenih takvih štetnih tvari. U studenom je ipak e, ono što je objavila komisija E, zapravo to nije strategija, nešto što Europski parlament već više godina traže kad e, se govori o strategiji, ja bih smatrao da bi to trebalo sadržavati više mjerljivih pokazatelja kao i jasna sredstva koje su izdvojena za ostvarivanje te svrhe. Osim toga, komisija ne želi promijeniti sadašnju praksu prema kojoj se ljudski organizmi izlažu stalnom izlaganju e, tvari poput bisfenola A i drugih štetnih tvari u malim dozama. To nije u skladu sa sadašnjim znanstvenim saznanjima prema kojima čak i male doze opasnih tvari mogu biti zaista štetne, naročito za ranjive skupine. I to vrlo štetne. E, Komisija želi organizirati redovni sastanak na vrhu e, odgovarajućih tijela i stručnjaka i želi na taj način ostvariti bolju sinergiju. Međutim, postoje stvari koje mi nisu sasvim jasne. Što mislite koji će biti rezultat tog foruma? Kako će se forum organizirati? Hoćete dopustiti neprofitnim udrugama i industrijskom sektoru koji se time bavi da dođu na taj forum. Koja će biti tematika foruma? Naime, bojim se da će se tu samo e, razgovarati i razgovarati, a da se neće usvojiti nikakve praktične mjere. Rado bih dakle čuo kako vi namjeravate točno organizirati taj forum. Hvala za to, gospođa Hazekamp. Hvala lijepa. Želim zahvaliti o Želim zahvaliti predstavnicima komisije koji su došli ovamo, jer eh, endokrini instruktori mogu biti smrtonosni, mogu uzrokovati teške bolesti, a njih ima posvuda u ambalaži, u odjeći, u prehrani. A sadašnji propisi jednostavno nas ne štite dovoljno od tih tvari. Već godinama nam trebaju točni podaci o tim tvarima. Nažalost, nisam čula ništa dobroga o tome što bi me e, smirilo. Vi e, predlažete izvjestan fitness check, izvjestno provjeravanje stvari, ali ne predlažete prava rješenja. Vi govorite o dijalogu, o upravljanju rizikom. Dakle, stavljate zapravo težište na unutarnje tržište, a ne na ljudsko zdravlje puno se uložilo u istraživanja, u analize. Koliko ste vi disruptora e, ustanovili da postoje, koliko ste njih zabranili na tržištu. Isto tako što je s pesticidima? Određen broj pesticida i biocida je tu od 2015. godine postoje i zakonodavstvo da se pesticidi E, kancerogenog i mutagenog efekta e, zabrane na tržištu, uključujući i e, disruptore koji mogu biti štetni po reprodukciju. A ima ih nekoliko koji su i dalje na tržištu. Nije se jednostavno ništa napravilo, a za te tvari se tvrdi e, da e, mogu e, narušiti hormonski sustav. Hvala. Gospođa Guteland ima riječ. Hvala lijepa. Hvala također i predstavnicima komisije što su došli s nama raspravljati o tako važnoj temi. Dijelim zabrinutost kolega. Ovo što komisija sada radi jednostavno nije dovoljno, nije dovoljno jako. Činjenica jest da su znanstvenici u različitim izvješćima i na različitim područjima istraživanjima istraživanja pokazali da endokrini disruptori narušavaju ljudsko zdravlje u, e, naročito kod ranjivih skupina, e, kod trudnica i fetus su jako izloženi e, štetnim efektima. To se može manifestirati kasnije u životu. A puno toga što je jako prošireno u našim društvima, E, i što je vezano za hormonalni sustav i za mozak i razvoj mozga kao i e, karcinomi i diabetes. E, to su sve vrlo ozbiljni problemi i moramo puno se snažnije bojiti protiv toga. Ovdje govorimo o razgovorima, o ovome ili onome, ali mi samo produžujemo cijeli proces e, kroz e, govorenje o tome. Trebaju dati neke konkretne rezultate i zato pitam komisiju hoće li vrlo jasno predvidjeti mjere i rokove za koje vrijeme ih treba provesti. Isto tako u izvješću zašto se ne govori o procjeni utjecaja. Kozmetički su proizvodi jedno od prioritetnih i za kraj, zašto se ne traže izmjene za kozmetičke proizvode? Usprkos činjenice da u izvješću govorimo o objektivnoj procjeni e, situacije i moramo u naše zakonske propise uključiti i e, kako endokrini disruptori djeluju u našim kozmetičkim proizvodima. Hvala. Tada je gospodin Eichhout. Hvala lijepa. Hvala i predstavnicima komisije na njihovim izlaganjima. Moram reći e, da vam ne zavidim na toj ulozi jer to je jedno od najbolnijih dosijeja i tematike kojim se bavila Europska komisija posljednjih godina. E, govorili smo o različitim o kriterijima o kojima se već govori Teško je zaboraviti sedam godina gdje je bilo puno sudskih postupaka, puno tužbi. Ja to ne mogu zaboraviti, a nadao sam se da ni komisija to neće zaboraviti i da će nešto napraviti. Jasno je da su interesi industrije ti koji su ovdje u prvom planu i e, na njih se gleda i zato komisija tako sporo reagira kad ste donijeli strategiju, to je mogao biti trenutak da komisija kaže evo konačno smo se ovim počeli ozbiljno baviti i dajemo prijedloge. Međutim, gledajući vašu strategiju i ja je teško mogu nazvati strategijom. Radi se o tome da samo treba provjeriti kako je sada stanje stvari i o formu i komuniciranju. Puno toga treba reći, ali i ja e, se sada želim usmjeriti samo na ono što je predloženo u sedmom akcijskom programu, a e, to je zakon. I tu se zaista jako puno kasni. Zato molim komisiju da mi jasno kaže kada će načiniti ono što se obećalo i o štome, čemu se su zakonodavci dogovorili u sedmom akcijskom e, programu za djelovanje po pitanju okoliša. E, za prošlu godinu je e, već trebalo se nešto napraviti, međutim nije se napravilo i trebalo se također smanjiti izlaganje endokrinim disruptorima. Gdje je strategija koja se trebala napraviti? Kada će se to donijeti? Kada će donijeti ta strategija? Komisija ponovno ovdje ne pridržava se zakona. A isto tako na potencijalno na popisu riča se nalaze mnoge od tih tvari vi ste predložili samo neke od njih, ali sve te tvari moraju se naći na popisu do 2020. godine. Dakle, što će komisija napraviti da do toga i dođe? A isto tako da 2020. godine e, pitanja sigurnosti u svim zakonodavnim propisima Europske unije se trebaju naći endokrini disruptori. Vi ste samo pesticidima e, napravili i biocidima e, takav popis. Vi ste sad došli konačno zaključka, pa možda bismo to trebali napraviti i za endokrine disruptore. Zaključni za kozmetičke proizvode su da ne moramo promijeniti uredbu. Ona odgovara potrebama. Ali trebate e, istovremeno reći da ćete provjeriti vrijedili taj zakon i onaj o, o kozmetičkim proizvodima da je u redu je li vam treba, e, li već imate zaključak za kozmetičke proizvode da su u redu ili ćete pak krenuti u horizontalni pristup. Jednostavno, vi ne slijedite e, zakonske propise, a nešto se mora stvariti u 2020. godine po zakonu. Zašto niste provjeravali stanje stvari već davno? Vi ste u akcijskom programu za okoliš je to trebali napraviti, to treba izraditi u 2020. godine. Zaista komisija mora postupiti bolje i morate dati uvjerljiviji odgovor od onoga što je organiziranje forma gdje ćemo slušati dionike jer mi znamo koje vi dionike slušate. Hvala lijepa za ovu raspravu. A sada ću predati riječ komisiji i zamoliti ih da još jednom uzmu riječ. Dobro, hvala što ste mi dali riječ. Hvala i na pitanjima. Odgovorit ću na ona konkretna primjerice u godišnjem forumu, što je gospodin Poč pitao. Model koji ovdje želim slijediti je i uključi model koji široku bazu dionika konzultira. I također da to može biti jedan forum za razmjenu najboljih praksi gdje se može međusobno učiti i gdje sudionici mogu profitirati. Dakle, to je jedan forum za raspravu, ali vidjeli smo drugim područjima rada u komisiji da je to korisno kako bi se pokrenule neke aktivnosti u krajnjoj liniji. Da li je to strategija ili priopćenje? Je, priopćenje je, kao što sam rekla, tu postoje jasno dodijeljeni fondovi za istraživanje i tu točku moramo jasno reći radu na endokrinim diskruptorima ja e sam tu za biocide i pesticide uvelike bila uključena tijekom proteklih godina, postalo je jasno da neke od poteškoća u našem radu su vezane na poteškoće, vezane na znanstvenu podlogu, jer jednostavno ne razumijemo sve dostavno izjava smo čuli i čini mi se da dijelomično spade u kategoriju toga da postoje različite znanstvene procjene na nekim stvarima i nažalost stvari nisu još toliko jasne koji doprinos endokrini disruptori imaju određenim bolestima. Čuo sam da se spominje diabetes, rak. Osobno bih voljela da bolje stojimo sa znanstvenim dijelom posla. Komisija će i dalje se držati tog stava. Planiramo donositi odluke o regulativi, ali isto tako o budućem zakonodavstvu i kako bi ove odluke se doista temeljile na znanosti. Kad kada je to bolno i teško, ali to je dobar put za dalje. Zbog toga postoje jasno sredstva, osobito što se tiče istraživanja, kako bi se doista bolje moglo razumjeti, pre, razumjeti preciznije koji su uzroci i posljedice ondje. Imali smo i pitanje zbog čega nema studija utjecaja ću tu konkretnije. Dakle, prvi korak je fitness check, dakle provjera prikladnosti za pojedinačne politike i regulacije ovim područjima i na tome ćemo raditi brzo, a želimo biti u takvoj poziciji da na prvom kvartalu 2020 imamo jasan stav toga što trenutno regulatorni okvir nudi, što ne može ponuditi, a što može ponuditi samo ako ga promijenimo. I to bi bio taj trenutak kada provodimo studiju utjecaja. Što se tiče pitanja zbog čega smo počeli sa pesticidima, biocidima, zbog toga što je to bila pravna obveza, ali čak i u dva područja su relativno jasno propisana, mogu ponovno reći bilo je tu teško uspostaviti kriterije koji su spremni za budućnost i koji će duže držati. Dakle, prikladnosti je prvi korak, ako će to biti u toj fazi potrebno i sljedeća komisija će tu imati vremena odlučiti, djelovati o sljedećim koracima i ako znači ići u smjeru daljnjih regulativnih aktivnosti i moje prije predviđanje bilo da će studija utjecaja tada izaći. Jesmo djelovali što se tiče endokrinnih disruptora, tvari. Za područje koje najbolje poznam, ali van toga što se tiče direktive Rič, da, mogu jasno govoriti da jesmo, da smo proteklim desetljećima s proizvoda skinuli niz proizvoda s tržišta koji su bili endokrini disruptori bilo jasno da su disruptori da imaju štetan učinak. Očito, <clears throat> to je cilj komisije i novih kriterija koje smo osvojili za biocide, pesticide. To se može, trebalo bi dalje još razraditi uz bolje poznavanje funkcioniranja uzroka i posljedica moći ćemo poduzeti aktivnosti o tvarima nekim ukoliko ih se identificira kao endokrine disruptore konkretni za pesticide i biocide kao što je povjerenik AndroKati rekao, odmah smo počeli sa provođenjem novih kriterija i poduzet ćemo aktivnosti ukoliko se identificiraju neke tvari, pogotovo neke nove za koje nismo do sada znali da su endokrini disruptori. Horizontalni pristup koji je tražen je to jedan aspekt koji ćemo razmatrati u provjeri prikladnosti. Moramo jasno reći da nemamo u ovom trenutku taj horizontalni pristup, no to ne znači da ne možemo djelovati, da ne djelujemo. Kolege su tu kako bi sami posvjedočili aktivnosti koje smo poduzeli o endokrinim disruptorima u raznim regulatornim kontekstima. Dakle, u ovom trenutku je čak moguće djelovati odlično. Posljednje pitanje koje bi se možda dotaknula je pitanje bisfenola A. Ograničili smo ga u plastičnim materijalima, materijalima je u kontakt sa hranom i to u znatnoj mjeri tijekom proteklih godinu dana. smo tražili i dalje tražimo da razmotri bisfenol A, da ponovno radi se o tome da dobimo odgovarajuće znanstvene dokaze kako bismo mogli poduzeti sljedeći korak ukoliko je to potrebno. I rekla bih ovdje da što god je vezano uz javno zdravstvo, da je vrlo teško tvrditi mm, da smo na bilo koji način prioritizirali brige industrije iznad onih javnog zdravstva. Moj kolega će odgovoriti na pitanje vezano s kozmetičke proizvode ukoliko želite. Da, možda ukratko. Sasvim kratko, samo što se tiče pitanja zbog čega nema nijakve promjene predviđene za kozmetičke proizvode i uredbu koja se tim bavi na temelju rezultata. Nijako ova uredba ne nudi konkretne odredbe koje se tiču endokrinih restruktora, pokazalo se do sada da imamo znanstvene i regulatorne alate da uvedemo sve potrebne zabrane i ograničenja endokrinih disruptora. Dakle, ne postoji nikakav pravni vakum, nikakav jaz u ovoj fazi. Imamo sve alate koje nam omogućavaju da poduzmemo nužne mjere i osiguramo visoku mjeru vjeru javne sigurnosti. Dakle, uredba o kozmetičkim proizvodima će biti dio horizontalnog procesa koji će se nastaviti unutar ove strategije. Otvaramo ovu točku dnevnog reda. Već kasnimo 15 minuta. Ovo nisu bili konkretni odgovori konkretnim pitanjima i mislim da bi komisija trebala parlament tu ozbiljnije shvatiti. Gospodine Eichhout, vi slobodno recite što komisija nije, što nije odgovorila, javno na to recite, ali neću moći opet dati riječ komisiji da odgovori ponovno na ta pitanja, jer smo već tu, već kasnimo. Izvolite, dakle, uzmite riječ ako želite, gospođo Hazenhanf, i pokušamo unutar dvije minute. Izvolite. Nismo čuli konkretan odgovor o razvoju strategije Unije za netoksično okruženje bilo obećavano do 2018. Ta strategija uopće nije bila spomenuta, zbog čega je odgođena, kada će doći na red, kako će se pobrinuti da sve relevantne tvari e, srada koje su zabrinjavajuće će biti stavljene na popis kandidata rič što je trebalo 2020. učiniti i drugo da se pobrinemo da sigurnosne brege vezne uz endokrine s svom zakonodavstvu Europske unije do 2020. također budu navedene i da li sve te aktivnosti o sigurnosti i svim tim provjerama prikladnosti neće čak možda zapravo odgoditi aktivnosti zbog čega će se ponovno propustiti i ovaj rok 2020. kao što su i svi drugi rokovi vezni uz endokrine disruptore do sada već bili pređeni. I mole bi tada komisiju da se pridržavaju tih rokova koji su u zakonu. Dobro, mislim da smo se prvi puta jasno čuli. Možda su to iz komisije odlučili ne odgovoriti. Gospođo Joe mi je odgovor na to.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 gospodarskog i socijalnog odbora. Svi vam želim sretnu novu godinu. Hvala još jednom na naručbi koja je upućena našem odboru, a to je da damo e, mišljenje u e, domenima koji ste citirali, a to su voda, zrak i otpad. To je tema koje, do koje smo, je nama jako stalo i vrlo često imamo vrlo žive rasprave, baš kao što je bila i ova vaša o endokrinim disruptorima. Zašto? Jednostavno zato što se ovdje prvenstveno radi u, e, o zdravlju ljudi, naših sugrađana, ali također i o zdravlju ekosustava bez kojeg niti jedno gospodarstvo ne može opstati. I zato na samom početku, u uvodnom dijelu mišljenja, podsjećamo da je stanovništvo Europske unije vrlo e, važno, e, da smatramo da je vrlo važno što Europska unija radi po pitanju okoliša. To se uvijek vidi u ispitivanjima eurobarometra. A isto tako, europsko stanovništvo je vrlo zahtjevno, želi rezultate koje će dati europske institucije i ako te rezultate ne uočavaju, onda se okreću od eh, onih koje te odluke donose. Angažirani europski građani traže od nas da se usvojeni zakon u kojem crno na bijelo eh, stoji eh, ovdje u Europskom e, parlamentu, dakle da se on provede. I o tome ovisi naša vjerodostojnost. Taj zakon treba provoditi svugdje na jednak način, ne samo kako bi se građani zadovoljili i kako bi zaista e, bili zadovoljni s povjerenjem kojim daju Europskoj uniji, već i zato da se vidi da je sa gospodarskog stanovišta dobro poštivati e, E, ekološke zakone. Dakle, da se omogućava da budemo i na taj način konkurentni u odnosu na druge u svijetu. Nedavno je e, gospodin Vela e, pokazao da 50 milijardi eura se mogu dobro primjenjivati. Oni koje se zarade zahvaljujući E, ekološkim aspektima. E, u protivnom, e, postoji i narušavanje tržišnog natjecanja. Moramo zato paziti da ne stvaramo situacije nepravdi, a kada dolazi do nepravednih situacija, gubi se povjerenje u europske institucije. Sve dok to dakle djelomično dovodi se u pitanje u tom izvješću koji je po prirodi e, ispitivački. Dakle, nakon e, komunikacije Europske komisije broj 10 iz 2018. godine u kojoj se govorilo o akcijskom planu upravljanjem pitanja okoliša. Dakle, mi smo naš rad temeljili na zaključcima iz te komunikacije, a isto tako smo e, se e, iz toga preuzeli određene zaključke. Mogu vam ih sada ukratko citirati. Nadam se da neću govoriti dugo kako bismo imali dovoljno vremena za razmjenu gledišta. Gospodarski i socijalni odbor e, pozdravio je rad Europske komisije o E, ovoj e, temi i o e, svim zakonima i propisima na temu okoliša. Ali često je tako i ovoga puta smo također predložili neke aspekte koje bi se ta izvješće moglo poboljšati. Prošle godine je Europsko gospodarsko i socijalni odbor obilježio 50. godišnjicu postojanja. Naši su e, članovi vrlo raznorazni od sindikalista e, do građana koji su u udrugama e, zaštite mladih, djece, poljoprivrednika i okoliša pak što zapravo pokazuje da će naša izvješća biti kvalitetna i da naše mišljenja mogu e, biti kvalitetna. I na gotovo jednoglasan način smo u ovom mišljenju ukazali na to da u velikom broju država članica Europske unije nema dovoljno želje da se provodi e, zakonodavstvo e, koje se odnosi na okoliš. Dakle, velik broj država članica Europske unije ne provode zakone zaštite okoliša jednostavno zato što nemaju to želju napraviti. To je vrlo problematično. Drugo, nedostaje iz istih razloga sredstava da bi se provelo e, te e, ekološke zakone, kako financijskih sredstava, tako nema niti kadrova koji to rade. Ljudi ne objašnjavaju što je e, pravo e, zaštite okoliša. Ako nema ljudi koji će objašnjavati, koji će raditi na tome, kako želite da se uspije to ostvariti? Potrebni su dakle ljudi da sve to načine, ali isto tako treba i onih koji će pratiti da li se to dobro provodi i koji će u konačnici nakon kontrole sankcionirati one koji to ne čine. Dakle, trebamo ljude koji će se time baviti. I naravno, sve to trebalo bi se e, pretočiti u sredstva u višegodišnjem financijskom okviru. Jer pravo mjesto za ta sredstva je upravo tamo. Europsko gospodarski i socijalni odbor e, putem svojih organizacija i mreža u Europskoj uniji smatra da može dati svoj obol, naravno u okvirima vlastitih mogućnosti. Međutim, naši ljudi su posvuda na našem teritoriju i to su zapravo građani koji budno prate hoće li države članice odraditi svoj dio posla. Prema tome treba ih što prije uključiti da rade o tome. I e, zato smo putem ovog mišljenja htjeli više angažirati, a gospodin Timmermans nam je nedavno to odobrio u svom nedavnom dopisu. Dakle, uskoro ćemo se baciti na posao na tu temu. E, pitanje kadrova, pitanje sredstava koji se izdvajaju u tu svrhu odnosi se na sve one koji su u različitim stručnim područjima uključeni u e, rad e, primjene zakonodavstva zaštite okoliša. Dakle, u svim domenama, ne samo onima gdje smo uočili najveće manjkavosti, a to su e, iako je naše mišljenje ono koje govori o pitanjima zraka, vode i otpada. Bez obzira na to, u državama članicama trebalo bi imati ljude koji su odgovarajuće obučeni. To bi trebali biti također specijalizirani e, tužitelji i suci koji će biti upoznati sa zakonom o zaštiti okoliša. Zašto? Jer građani traže da se e, pravda na tom planu provede, ali suci ne reagiraju jer nisu dovoljno upoznati sa cijelom situacijom i e, to se vidi prema presudama i prema to se vidi na puno e, e, predugim sudskim postupcima na nacionalnoj razini prije nego što to uopće dođe na europsku razinu. Dakle, treba suce i tužitelje specijalizirati. Potrebno je također da se dobro provede zakone o zaštiti okoliša kako bi se ostvarili viši ciljevi, naročito ciljevi održivog razvoja za 2030. godinu, ali isto tako to se odnosi i na Pariški sporazum. Naime, ako ne budemo primjenjivali zakone o zaštiti okoliša jednostavno nećemo ostvariti te ciljeve. Hvala vam na izlaganju. Imali pitanja? Okay, then uh, let me ask. U tom slučaju, gospodine Švec, postavit ću vam pitanje. Okoliš je stalno područje na koje se odnose najviše prekršajnih e, postupaka, što je i dalje najveći izazovi, izazovi točno implementaciji postojećeg zakonodavstva? Koje to? Koji je to izazov po vašem mišljenju? Također, možete li reći nekoliko riječi o potrebu da imamo suce i tužitelje koji će biti specijalizirani za zakon o okolišu? Kao što vidimo u ovoj preporuci. Znači, to bi bila tada pitanja. Budite ljubazni, možete li odgovoriti? Hvala na pitanjima. Najveći izazov je onaj od kojeg sam započeo. On je zapravo e, kulturne prirode i odnosi se na one koji donose odluke. To su e, šefovi država i vlada i e, onih koji ih e, dovode na vlast. Jer e, ne dolaze oni na vlast samo zato što mi demokratski njih biramo na izborima, već je to cijetava struktura društva, način na koji se financiraju političke stranke i na koji, zahvaljujući medijima, ljudi dolaze na vlast i u Europskom parlamentu se to djelomično vidi, ali prvenstveno govorimo ovdje o državama članicama gdje poduzeća zapravo gledaju e, na e, vrlo kratkoročno e, i žele plasirati svoje interese. A ne zanemaraju činjenicu da dugoročno nema nikakvog gospodarstva na mrtvom planetu. Dakle, ako se ne promijeni način na koji se gleda na cijelu situaciju, ako ne promijenimo takvu strukturu i te državnike, zapravo loše ćemo utjecati na cijeli sustav i građani se samo udaljavaju od e, europskog, od državnika i od europske politike, a pred nama su i europski izbori. Dakle, najveći izazov je zapravo jedan e, kulturološke prirode da je sustav drugačiji, da, e, da se propisi provode, manje bi ljudi se obraćalo sudu zbog nepoštivanja ovih propisa. Jedan od vaših kolega je malo prije upravo ukazao na to više puta uputio pitanje Europskoj komisiji i rekao hoćete li poštovati pravila koje ste sami donijeli. Tu su vrlo temeljita pitanja. Počnimo dakle od ovog načina na koji se na situaciju gleda. I zaista demokracija mora htjeti provesti zakone koje je donijela. Što se tiče sudaca i tužitelja, ponovit ću se. Međutim, ideje koje mi ovdje izražavamo nisu ideje samo Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća, već e, dio i mreže Impel, to je europska mreža profesionalaca te struke. E, suci nemaju vremena specijalizirati se za takve e, dosije, za tu tematiku jer imaju jako puno posla i moraju stalno e, se baviti različitim temama, ne mogu se e, specijalizirati i ne mogu imati dovoljno znanja jer pravni su tekstovi vrlo složeni da bi ih se shvatilo, protumačilo i proveo, ali nemaju vremena niti da se upoznaju sa sudskom praksom na tom području. I ti ljudi, dakle, e, nisu u mogućnosti da dovoljno dobro e, i utemeljeno donose odluke s pravnog stajališta i e, pravnici dakle traže tu specijalizaciju jer smatraju da nemaju dovoljno stručnog znanja da dijele pravde u tom smislu. Dakle, nije to ideja koja je nama pala na pamet, već sami stručnjaci E, to shvatili. Jasno im je da moraju se upoznati s velikim brojem takvih predmeta kako bi e, mogli dobro obaviti svoj posao. Hvala najljepše, gospodine Švarca. Sada bih zamolila komisiju da dodaju ako nešto žele dodati. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Samo kratko, prije svega pozdravljam činjenicu da je mm, da smo čuli zahtjev za eh, eksploatornim mišljenjem. Slažemo se sa mnogim mišljenjima o njemu, naročito sa općenitim komentarima u, u drugom dijelu dva da treba izbrisati razlike između državama, važnost upravljanja i administrativnih kapaciteta, zatim podizanje svijesti u civilnom društvu da je to, to je sve vrlo važno. Mi znamo da je svrha ovoga mišljenja nije bila da se E, ponovi ono što je već prije radio gospodarsko e, e, vijeće. A komisija bi stoga ipak još uvijek smatrala da je ovo vrlo važno za informaciju o boljoj vode i otpadu. Također se slažemo da ova oruđa nisu dovoljna. Snažna politika provođenja u dijelu koja se temelje na jednakopravnom e, odnosu je vrlo važna i sva tri sektora su imale koristi od tog e, pristupa. I onda još možda konačno komisija je e, zabilježila da u onim odjecima koje se tiču kvalitete vode i zakonodavstva o, o otpadu treba revidirati zakonski tekst u ovome području, a ne implementirati implementacije ovog teksta. To nije problem. Ovi nalazi mogu se uključiti u potencijalni fitness čeka. E, jedan dio toga je odvojen od implementiranja ovoga teksta, kao što smo čuli. I onda još samo možda čuli smo dva aspekta koje bismo željeli dodati ovo izvješće. Prvo je važnost e, okolišne integracije, krucijalni dio kao što smo vidjeli, puno naših napora je krucijalni dio različitih drugih politika sad, kao što je energija, transport, e, poljoprivreda, mogu odigrati vrlo važan dio e, zakona o e, okolišu, recimo nitrati. A drugo što bismo dodali je recimo transparentnost i prikupljenje znanja. To je vrlo važan aspekt za suradnju u implementaciji politike okoliša. Ako informacija nije dostupna, onda je vrlo teško doći do učinkovite provedbe. Eto, to bi bila koncizna verzija naših e, gledišta ovome izvješću. Hvala. Pa dobro, hvala, gospodine Švarc, hvala komisiji na ovim komentarima. I ja vjerujem da smo ti zaključili ovu točku dnevnog reda. Što se tiče teme ozelenjivanja europskog semestra, gospodin dorde ne vidim, ne vidim ga, nije tu. ok ok so exchange of views with, uh, on the environmental implementation review and progress. Što se tiče e, razmjene e, stajališta o zanimanju europskog e, semestra, Prvo komisija, gospodin Janko Desku, izvolite imate riječ. Ili ne možda? Umjesto Janko Desko, ja ću ga predstaviti. A gospodin Kodesko zamjenjuje gospodina Dordu, a sad vi zamjenjujete gospodina Kodesko. Zgodna priča. Molim vas, kako se vi zovete? Ja sam Sahazijan, hvala što ste mi dali priliku da razminiramo eh, razmišljanje o, o evropskog europskog semestra. Tri godine nakon objavljivanja u 2017. godini ovog dokumenta koji se sastoji od paketa, koji se sastoji od kombinacije i 28 izvješća država članica. Kao što znate, e treba poboljšati implementaciju u okviru politike i zakonodavstva o okolišu i E, trebali smo identificirati nedostatke kako bismo postigli e, integraciju u svim politikama ovog sektora. Ovo se sastoji od dvogodišnjeg ciklusa analize, dijaloga i procjena. E, to nije trebao razmisliti zamijeniti politiku prekršaja, već boriti se protiv korijenskih uzroga i poboljšati e, dijalog koji je dodatak financiranju i za nedokotno E, implementaciju e, zakonodavstva u području okoliša je različita i razlikuje se od jedne države do druge, ali također se razlikuje i u sektorima. U posljednje dvije godine mnoge e, države su organizirale dijaloge na temelju izazova koji su identificirani u njihovim državnim izvješćima, a koji se tiču različitih tema kao što je kakvoća zraka ili zaštita prirode. Osim toga, osim te osnovne dokumentacije koja treba identificirati e, izazove, kao što sam objasnila, također smo pokrenuli jedan alat, dodatni alat koji nazivamo peer-to-peer, a koji se e, bavi time da države članice razmjenjuju znanje po određenim temama i da se e, razmijene najbolje prakse među državama članicama kako bi se konkretno popravili rezultati u e, provedbi zakona o okolišu. Ovo ovaj je alat bio do sad jako uspješan i do sad smo imali više od 19 projekata za implementaciju. Imamo još nekoliko njih u E, pripremi. Konačno finaliziramo paket za 2019. godinu e, i i to će biti objavljeno u e, ožujku 2019. krajem ožujka i opet će se sastojati od komunikacije koja će sažimati sve nalaze i također izvješće pojedinih država, te još jedan aneks sa temeljnim informacijama koji nam omogućuje da dobijemo punu sliku što znači to e, provedba e, zakonodavstva o okolišu, jer će se tu dati podrobne e, informacije. Vaše sugestije koje su smo u prvom okrugu bile su vrlo važne za kompletiranje ove ovog ciklusa 2019. Države članice su jako na napredovale, neke baš i nisu. I također smo pokrili nove teme u usporedbi sa 2017. godinom, recimo klimatske promjene, kemikalije, industrijske emisije i invazivne vrste. Nije uvijek bilo lako predstaviti novi razvoj događaja, a to je zato što je e, i obveza izvješćivanja koja proizlazi iz zakonodavstva Europske unije nije jako precizna i nema isti ritam i iste e, rokove koji se odnose za sve i zato e, u komisiji radimo na pojednostavljenju inicijative za izvješćivanje nova. Novi izvješća država e, sastoje puno jače, puno snažnije odjele o E, zaštiti okoliša i mi mislimo da ćemo tako stimulirati e, razmjenu među državama i peer to izmjenu o korijenskim uzrocima e, promjena okoliša. A sada idem na ozelenivanje europskog semestra. Pojednostavljavanje u europskim politikama i aktivnostima je e, obveza koja proizlazi iz ogovore i to je odgovor na potrebu da se održi, e, da se postigne održivo društvo. Njegova učinkovitost e, postiže konsistenciju u investicijama Evropske unije kako bi se promoviralo održivine razvoj i strukturne reforme. E, investicije koje su dobro ciljene moraju ići ruku pod ruku sa dobro dizajniranim kompletom strukturnih reforma kako bi se postigli ciljevi e, cirkularne ekonomije, ekonomije sa malom proizvodnjom ugljikovodika, Zatim e, se kaže da su investicije koje poboljšavaju održivost okoliša je zapravo ono što podržava i poboljšava gospodarstvo jer se time smanjuju e, e, troškovi, ulazni troškove kako bi se postigli ciljevi klime, klimatske E, smanjenja klimatskih promjena do 2030. E, znači da moramo investirati u inovacije jer je to ključno za Europu da bude globalno konkurentna i da se podigne konkurentnost, a da se standard života ne ugrozi. E, transportna infrastruktura, uključujući investicije u pametnu mobilnost, uključujući i e, mobilnost emisija i dalje izazov za mnoge države članice. Privatne investicije treba eksplorirati i dalje sa integriranim e, mrežama i lokalnim inicijativama koje će e, definirati e, nove poslovne poduhvate. I zatim AGS tekst o tome da institucije da doprinose rastu i da je to preduvjet za uspješne reforme. Postoje jasna sinergija između nalaze revizije i kvalitete javne administracije u upravljanje. To su e, ključni rezultati neuspjeha implementacije. 2018. E, e, je donesen zaključak koji se tiče kohezijskih fondova koji će se usredotočiti na e, potrebe za investicije. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala najljepša. Izvolite imate riječ. Ehm, ehm, gospodin Zorinjo, eh, hvala lijepo. Nisam čuo sve što je rečeno, što je rekla Europska komisija. Ja sam čuo dijelomično informacije, ali vam zahvaljujem na njima. Mi znamo da je europski semestar stvoren kao gospodarski instrument i da ima namjeru proširiti se na socijalna i okolišna pitanja na konceptualnoj razini, samo na konceptualnoj razini, ali u praksi on zapravo pokriva financijsku kontrolu i nameće fiskalnu strogoću na države članice što se tiče okoliša, okolišne politike. One su pridodate financijskim i gospodarskim pitanjima i politikama kao i e, zapošljavanju i ja sam predložio neke stvari, a o tim mojim predlozima će se glasovati na ovom odboru. E, predložio sam smanjenje gugličnih e, emisija korištenjem pravičnih formula koje će biti gospodarski opravdane i korištenjem toga kako bi se uključila neutralnost, ugljiko neutralnost u sve sfere života i također da države članice e, imaju svoje ciljeve koje će se primijeniti također i upravljanje energetskom e, politikom. To ako ti prijedlozi budu odobreni i prihvaćeni, o čemu se nadam, onda ću tražiti komisije da to uzme u obzir jer europski semestar uključuje Mm, upravljanje gospodarstvom e, i okolišom, to ne bi trebalo biti samo financijski teret za države članice. Netko drugi? Možda bih ja mogla postaviti pitanje. Možete li nam reći kako lokalne i regionalne vlasti su uključene u ovaj proces? Mislim da bi to bilo zanimljivo čuti. A sada Izvolite, dajem vam ponovo riječ. Uh, Hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam šef jedinice koja se bavi i koordinira integracijom u semestar i revizijom um, provedbe uh, okoliša. U, već ste vrlo važne aspekte spomenuli. Ne možemo govoriti o ovim Eh, implementaciji u području okoliša bez uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti. Mi smo pokušali angažirati njih što je više moguće u dijaloge, također uz pomoć odbora eh, regija i također organizirali smo dijaloge sa državama članicama i tražili od njih također da uključe eh, oko stolaro regionalne i lokalne ovlasti. Osim toga smo također e, e, imali razmjenu dobrih praksi i učenja od e, kolega među državama članicama. To smo podupreli financijski potrebnim sredstvima, odnosno razmjenom stručnjaka, baze podataka i tako dalje, a to je također uključivalo i regionalne i lokalne razine. Imali smo jako mm, jedan broj uspješnih događanja u državama članicama koje su također uključile regionalne i lokalne e, vlasti koje su te koje zapravo e, primjenjuju e, pravila za okoliš i također imamo stalni poziv državama članicama da i što više uključe druge e, e, institucije, ali to ne ovisi samo o Europskoj komisiji, već i o državama članicama samima, da se angažiraju, da sudjeluju i surađuju s nama u ovom smislu. Hvala. Gospodine Zorino, želite li ponovo postaviti pitanje? Ne, u tom slučaju hvala vam najljepše na informacijama koje ste podijelili s nama. Zahvaljujem što ste došli i to time zaključujemo ovu temu, a i naš današnji sastavnak. Najljepša hvala i ugodno vam eh, eh, večer.